Vous êtes bien bruyants les collaborateurs là. Uistinu ste bučni, moram vam reći. Idemo, prelazimo na prijedlog dnevnog reda. Mislim da ga možemo usvojiti ukoliko nema nikakvih prigovora. Prelazim na priopćenja predsjedateljice. Imate sreće budući da nemam nikakva priopćenja danas. Idemo. Započinjemo sa glasovanjem. Otvorit ću glasovanje da vidimo jesu li svi ovdje, imamo li kvorum. Otvaram glasovanje. vote. Zatvaram glasu. madame Lukašenska. Gospođa Lukašenska, vi nemate svoju glasačku karticu. Glasovat ćete dizanjem ruke i imamo jednog socijalista viška. Žao mi je, ali jedan od vas neće glasovati. Vi odlučite međusobno. Sada je u redu. Možemo krenuti. Krećemo od prijedloga uredbe kojom se mijenja uredba 1008 iz 2008. godine o zajedničkim pravilima za obavljanje zračnog prijevoza u zajednici Izvjestiteljica je gospođa Tapardel. Lijepi pozdrav. Glasovat ćemo o pregovaračkom mandatu. Otvaram glasovanje. Glasovat ćemo elektroničkim putem. Otvaram glasovanje. Gospođa Lukašinska je za. Zatvaram glasovanje. 35. Aha, pronašli ste glasačku karticu. Imamo 35 glasova zva, za, jedan protiv. Čestitke gospođi tapardelu Usvojili smo pregovarački mandat. Možemo krenuti u pregovore. Tek smo krenuli s radom. Nastavljamo. Nastavljamo sada sa izvješćem Christine revaud o prijedlogu direktive vezano uz naknadu koja se naplaćuje za korištenje određenih infrastruktura za teška teretna vozila. Jeste li spremni? Krećemo. Kompromis 1. Tko je za? protiv, suzdržani, usvaja se. 206. amandman, tko je za, protiv, suzdržani, 206. amandman se odbija. 207. amandman, tko je za, protiv, imali suzdržanih, odbija se. 208. amandman, tko je za? Tko je protiv? Imali suzdržanih? Odbija se. 23. amandman odbora Envi, tko je za? Protiv? Suzdržani? Nije sasvim jasno. Otvaram elektroničko glasovanje da provjerimo. Zatvaram glasovanje. Odbija se. Imamo tri amandmana. 268, 363, 198. Glasovat ćemo istovremeno ova tri amandmana. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Amandmani se odbijaju. Drugi kompromis, tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman broj 26. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Provjerit ćemo. Čini mi se da se usvaja. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Imamo dva istovjetna amandmana, 21. i 26. Amandman odbora Envit tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbijaju se. Amandman 27. odbora Envit tko je za? Protiv? Imali suzdržanih? Usvaja se. Amandman 226. Tko je za? Ispričavam se, pogriješila sam. 226. amandman se ne razmatra, budući da smo usvojili amandman 27. Ispričavam se zbog toga. Imamo dva istovjetna amandmana, 227. i 28. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Provjerit ćemo, ali čini mi se da se to odbija. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. S jednim glasom viška. 262. amandman. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 28. amandman, tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 265. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Mislim da se odbija, ali provjerit ću. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Da, odbija se. Kompromis broj 3, tko je za? Protiv? Suzdržani? Amandman broj 3 se usvaja. Ako hoćete možemo provjeriti, dakle kompromis broj 3. Zatvaram glasovanje. 19 eh, naprema 19 odbija se. Idemo dalje s amandmanima. Sada ćemo skupno glasovati o amandmanu 17 i 29. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Nije sasvim jasno. Glasovat ćemo o dva amandmana. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. 19 naprema 19 odbija se. Dva istovjetna amandmana. 268. i 271. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Nije jasno, pa ćemo provjeriti. otvorom glasovanje. Zatvaram glasovanje. 19 napravo 19. Odbija se. 269. Tko je za? Protiv? Imali suzdržanih? Nije sasvim jasno. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbija se. Amandman 270. Tko je za? Gospodin Vin van de Kamp. Molim vas nemojte uznemiravati gospodina Barta. Vidim vas odavde. Amandman 270. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Amandman 272. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Amandman 273. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 275. Tko je za? protiv, suzdržani, odbija se. Kompromis broj 4, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 4a, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis broj 5, tko je za, protiv, suzdržani. Mislim da se usvaja, ali ću provjeriti. Otvaram glasovanje o kompromisu broj 5. Zatvaram glasovanje. Odbija se. U svakom slučaju, bez obzira kako ste glasovali. Imamo 20 za i 18 protiv. A, vi ste protiv. Odbija se. Peti se odbija. Sada ćemo ići amandman po amandman. Krećemo od 302. amandmana za, protiv, suzdržani, odbija se. 305. tko je za? protiv, suzdržani, nije sasvim jasno. Provjerit ćemo. 305. amandman, otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. 304. amandman. Ispričavam se samo trenutak. 304. E, 33. i 36. amandmani se ne razmatraju, tako da prelazimo izravno na 306. za. Protiv. Nije jasno. Otvaram glasovanje o 306. amandmanu. Zatvaram glasovanje. Odbija se. 34. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Nije jasno. Otvaram glasovanje u 34. amandmanu. Zatvaram glasovanje. Odbija se. Prvi amandman, tko je za? protiv, suzdržani. Nije sasvim jasno, glasovat ćemo. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Amandman broj 1 se usvaja. 303. amandman, tko je za? Protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 5a. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Nije jasno. Kako to mislite jasno je, gospodine Vin van de Dakle, glasovat ćemo. Otvaram glasovanje o kompromisu 5a. Zatvaram glasovanje. Ovo se usva većinom glasova ili ste umorni i teško vam je dići ruku. Da, gospodine Van Van de Kamp, već, kako kažete. Usva se. Nastavljamo kompromis broj šest Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Kompromis broj sedam Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Kompromis 7a. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 39. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Nije jasno.

Suzdržani? Ne usvaja se. Hoćete provjeru? Dobro, provjerit ćemo. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. 20 naprema 20. Odbija se. Amandman 317. Tko je za? Tko je protiv? Imali suzdržanih? Čini mi se da se odbija, ali vjerojatno ćete tražiti provjeru. Zar ne? Znam da se odbija, ali traži provjeru. A ja sam demokratična, tako da ću postupiti kako mi se kaže. Otvaram glasovanje o amandmanu 317. Zatvaram glasovanje. 20 naprema 20. To smo već rekli. Odbija se. Nastavljamo dalje. Osmi kompromis. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Tko je rekao da nije jasno? Gospodine Kalar, vi ste rekli da rezultat nije jasan. Dobro, otvaram glasovanje. Kompromis broj 8. Zatvaram glasovanje. 22 za, 17 protiv, usvaja se. Nastavljamo. Amandman 342. za, protiv, suzdržani. Glasovat ćemo. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Amandman 152. Tko je za? Tko je protiv? Imali suzdržanih? Nije sasvim jasno kakav je rezultat. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Kompromis broj 9. Za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se. Amandman 362. Tko je za? Protiv. Suzdržani. Odbija se. Kompromis broj 10. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Kompromis 10a. Tko je za? Tko je protiv? Ima li suzdržanih? Usvaja se. Prelazimo na amandman 407. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 413. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Nisu jasni rezultati, dakle glasujemo još jedan put, 413. amandman. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. 53. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Čini mi se da se usvoja, ali provjerit ćemo ipak. 53. amandman, otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Amandman 414. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Kompromis 11. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 57. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Kompromis broj 12. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 444. Tko je za? 444. Gospođo Jala Sender. To je nakon kompromisa broj 12. Sve u redu? Dobro. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Amandman 58. Tko je za? Tko je protiv? Imali suzdržanih? Usvaja se. Sada otvaram glasovanje o 58. amandmanu da provjerimo. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Amandman 52. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Usvaja se. Kompromis broj 14. Tko je za? Protiv? suzdržani, usvaja se. Amandman 468. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Odbija se. Amandman 466. Za? Protiv? Suzdržani? Čini mi se da se odbija, ali provjerit ću. Glasujemo o amandmanu 466. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbija se. Prelazimo na anekse. Amandman 470. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Sada prelazimo na 400 80. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Nije sasvim jasno. 480. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Amandman 63. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Hoćete provjeru za 63. U redu, otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usva se. Imajte povjerenje u mene. 77. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 80. Tko je za? protiv, suzdržani, odbija se. Gospodine Vim dobro, glasovat ćemo, otvaram glasovanje. Dakle, amandman 80. Otvaram glasovanje, zatvaram glasovanje. Odbija se. Gospodine Vingandakav, vi nemate povjerenja u mene. Ali ne ovako javno malo diskretnije. 81. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman prvi. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 82. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Čini mi se da se odbija, ali provjerit ću. 82. otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. 20 naprema 20 odbija se. Amandman drugi odbora Envit, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Envi 4 za, protiv, suzdržani, usvaja se. NV5 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 83 za, protiv, suzdržani, odbija se. Amandman 84 za, protiv, suzdržani, odbija se. 85. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Kompromis 15. Za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Sada prelazimo na amandmane 2 i 3. Glasujemo skupno za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman NV 7, 10, ispričavam se, NV 10 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 16. kompromis za, protiv, suzdržani, usvaja se. Zatim e, dva amandmana Ajale Sender, 103 i 107, tko je za, protiv, suzdržani, Usvajaju se. Amandman 104. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Ispričavam se. Nismo vidjeli dobro rezultate. 104. Tko je za? protiv, suzdržani, usvaja se. Četvrti za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman Envit tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman broj 5 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Sada prelazimo na kompromis broj 17. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 112. Za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 113. Za? Protiv? Suzdržani? Nije sasvim jasno. Otvorit ću glasovanje. 113. Zatvaram glasovanje. Odbija se. Sedmi. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 116. Za? Protiv? Suzdržani? Nisam sigurna. Provjerit ćemo. 116. amandman. Zatvaram glasovanje. Odbija se. 20 naprema 20. Osmi. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Čini mi se da se usvaja, ali ipak ću provjeriti. Otvaram glasovanje. Osmi amandman. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Amandman 114. Tko je za? Ispričavam se, ne razmatra se. Gospođo Tapardel, nećemo glasovati o vašem amandmanu. 18. kompromis. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Kompromis 19. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman broj 10. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Hoćete provjeru? Gospodine Vimade vi ponovno tražite provjeru u redu. Glasujemo o desetom amandmanu. Zatvaram glasovanje. Gospodine Wim van Kamp, usvaja se. Dakle, 14. i 16. se ne razmatraju. 14. se ne razmatra. Sada glasujemo o 16. Ispričavam se. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Kompromis broj 20. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 136. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 137. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 138. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 139. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 140. Tko je za? protiv, suzdržani, odbija se. 21. kompromis, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 148. tko je za, protiv, suzdržani, Čini mi se da se usvaja. Da, usvaja se. 163. za, protiv, suzdržani, odbija se. 164. se ne razmatra. 12. tko je za, protiv, ponovit ćemo. 12. E, amandman tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 165. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Amandman 167. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 13. Za? Protiv? suzdržani, usvaja se. 168. Tko je za? Protiv? Suzdržani odbija se. 169. Za? Protiv? Suzdržani odbija se. 170. Za? Protiv? Suzdržani odbija se. 171. Tko je za? protiv, suzdržani, usvaja se. 172. za, protiv, suzdržani, odbija se. 173. tko je za, protiv, suzdržani, ispričavam se, ali molim vas da ne govorite tako glasno budući da glasujemo. Hvala. Nastavljam, odnosno ponavljam, 173. za, protiv, suzdržani, usvaja se. Provjerit ćemo. Provjera za 173. amandman. Zatvaram glasovanje. 20 naprema 20. Srećom da ste tu, gospodine Gorda, možete provjeriti. Odbija se. 174. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Kompromis 22. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 180. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 185. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Imamo dva istovjetna amandmana, 186. i 187. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbijaju se. 188. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 189. Tko je za? protiv, suzdržani, odbija se. Kompromis 23. Tko je za? 23. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 195. Za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 196. Tko je za? protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 197. Tko je za? Protiv, suzdržani, odbija se. I sada ćemo glasovati o izvješću u cijelini elektroničkim putem. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Imamo 35 glasova za, dva protiv i tri suzdržana glasa. Čestitke gospođi Revodalon, vaše izvješće je usvojeno. Gospođo Revodalon, izvolite, imate riječ. Hvala vam predsjednice. Ja bih eh, htjela zamoliti jedan eh, kratki prekid na nekoliko minuta jer eh, se moram konsultirati s kolegom. U redu zamolit ću izvjestiteljicu i su izvjestitelje da napuste dvoranu, budući da moraju međusobno porazgovarati, a mi ćemo u međuvremenu imati prekid od pet minuta. Hvala. Allez, nous allons reprendre nos travaux, s'il vous plaît. Idemo nastaviti s našim sastankom. Gospodin Vin van de Kamp, već sam vam dala svoj komadić kolača. Gospođo Ravodalon, izvolite. Hvala. Hvala vam predsjednice. Nakon konzultacije sa izvjestiteljima u Sijeni, Htjela bih vam e, predložiti da glasujemo o mandatu za početak pregovora. Kao predsjednica prihvaćam vaš zahtjev, tako da ćemo sada glasovati o mandatu za početak e, pregovora u trijalogu. Otvara glasovanje elektroničkim putem. Otvaram glasovanje, dakle. Il au moins 25. Treba nam najmanje 25 glasova za. Zatvaram glasovanje. Imate više od 38 glasova za, tako da usvajamo mandat, prelazimo izravno na trijalog i čestitke izvjestiteljici. Dakle, idemo sada dalje. Sada ćemo glasati o izvješću gospođe Klun. Naknade koje se naplaćuju za korištenje određenih infrastruktura za teška teretna vozila u pogledu određenih odredbi o porezima na motorna vozila. Gospođo Klun, želim vam dobro jutro. Jeste dobro, jeste spremni? Dobro, idemo onda. Dakle, ne moramo glasati amandmanu 10 jer on odpada. Ekon 2. Ovo je usmeni amandman. Ima li netko tko je protiv? Netko od zastupnika tko je protiv, tko ima prigovor? Čini se da ne, onda možemo glasati Ekon 2. Usmeni amandman tko je za, protiv, suzdržani, usvojeno.

vi ne odlučujete da li je to nužno ili ne, međutim želimo osigurati da imamo iste amandmane na našoj listi. Dakle, evo, glasamo svim amandmanima tko je za. Protiv? Suzdržani? Usvojeno. Drugi blok. 33, 35, ispričavam se. Ne, oni Mi se ne razmatrali, prvi blok usvojen. Pa možemo odmah preći na amandman 11. Ko je za? Protiv? Suzdržani odbijeno. 12 za, protiv, suzdržani odbijeno. Amandman 13 za, protiv, suzdržani odbijeno. 15 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 14 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 16 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 17 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 18 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 19 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 20 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 21 za, protiv, suzdržani, odbijeno. Amandman 1 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 22, o tome ne moramo glasati, 27 je sljedeće, za, protiv, suzdržani, odbijeno. 23, za, protiv, suzdržani, odbijeno. 24 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 25 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Amandman 30 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Dakle, završeno izvješće gospođe Klun, na tome ćemo glasati, Otvoren glasovanje, elektronsko glasovanje. Zatvaram glasovanje. 32 za, 4 protiv, 2 suzdržana. Odlično, gospođo Kljun, usvojili smo vaše izvješće. Idemo dalje. Sljedeće izvješće je Salini izvješće. Dakle, to je interoperabilnost elektroničkih sustava za naplatu cestarine i olakšavanje prekogranične razmjene informacija o neplaćanju pristojbi za ceste u Uniji. Gospodin Salini, jeste li spremni? Dobro, idemo onda. Kompromis 1. Tko je za? Protiv? suzdržani, usvojeno. Libe 11 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Želite li da provjerimo? Gospodin Rike, želite da provjerimo? Libe 11, otvaram glasovanje, Libe 11. O tome glasamo. Zatvaram glasovanje. 31 za. Hvala gospodine Rike. Usvojeno. Amandman 71. Kaže predsjedavajuće. Ispričavam se, malo sam ubrzala. U stvari amandman 61. 69 i 70. Tko je za? protiv, suzdržani, odbijeno. Ne vjerujete mi danas baš. Idemo to provjeriti. Blok elektronički glasamo. Zatvoren glasovanje. 27 protiv. Dakle, odbijeno. Idemo dalje. Amandman 71. Tko je za, protiv, suzdržani, odbijeno. Amandman 72 za, protiv, suzdržani, odbijeno. Amandman 73 za, 73. Tko je za? Niste ni za vlastiti amandman, gospodin Vandenkem. Komentari bez uključenog mikrofona. Protiv. Ko je protiv amandmana gospodina Van den Kampa? Većina ljudi. Dobro, dakle odbija se. Nastavljamo. 75 za, protiv, Suzdržani je odbijeno. Dva identična amandmana, 76, 77 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 78. Tko je za? Protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 2. Za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 82 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Time idemo direktno do kompromisa 3 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 100, amandman 100 za, protiv, suzdržani, odbijeno. Libe 13 za, protiv, Suzdržani. Usvaja se. 101 za. Protiv. Suzdržani. Odbijeno. Amandman 5 za. Molim vas dignite ruke. Protiv. Suzdržani. Usvojeno. Kompromis 4. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvojeno. Time idemo direktno na 105. Tko je za? Protiv suzdržani odbijeno. Amandman 108. Za protiv suzdržani. Mislim da je usvojeno, ali idemo provjeriti. 108. usvojeno je. 113 za, protiv, suzdržani, odbijeno. Imamo neke identične amandmane. 112 i 89 koje je za, molim vas pokažete protiv, suzdržani, usvojeno. Dakle, možemo sad dalje preći na amandman 119. Tko je za? Protiv? Izgleda da se umarate. Idemo opet. Tko je za? Molim vas, pokažite. Protiv, suzdržani, usvojeno. Amandman 22 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Amandman 37. Dobro, izgleda da se 37 ne razmatra. Amandman 120 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Amandman 10 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 121 za, protiv, Suzdržani. Gospodin Rike, što radite? 121. Dobro, idemo provjeriti. Stavljam na glasanje 121. Otvaram glasovanje. Zatvaram. I usvojeno je. Idemo direktno na 126 za, protiv. Izgledate kao da ste se skroz pogubili. Idemo opet. 126 koje je za, protiv, suzdržani, usvojeno. 127 za, protiv, suzdržani, odbijeno. Kompromis 4a za, protiv, suzdržani, usvojeno. I možemo direktno preći na 140 koje je za, protiv, suzdržani, odbijeno. Amandman 141 za, protiv, suzdržani, Amandman 141 nije jasno. Stavljam na glasovanje. Otvaram glasovanje. Otvaram. I usvojeno je. Idemo direktno na libe 20 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Libe 21 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Želite li provjeriti? Amandman Libe 21. Otvaram glasovanje. Zatvaram. I usvojeno je. Amandman 142 za. Protiv. Suzdržani. Usvojeno. Amandman 144 za, protiv, suzdržani. Odbijeno. Libe 22 za, protiv, suzdržani. Nije jasno, stavljamo na glasovanje. Libe 22. Zatvaram glasovanje. Odbijeno je. Amandman 145 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 146 za, protiv, suzdržani. Nije jasno. 146 stavljam na glasovanje. Otvoram glasovanje. Zatvaram. Usvojeno je. 147 za, protiv, suzdržani. Usvojeno. Amandman 148. Za, protiv, suzdržani. Usvojeno. 149. Za, protiv, suzdržani. Usvojeno. 150. Za, protiv, suzdržani. Usvojeno. Amandman 151. Za, protiv, suzdržani odbijeno. Libe 23 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 152 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Libe 24 za, protiv, suzdržani, odbijeno. Amandman 12 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 153 svi za, protiv, suzdržani. Usvaja se. 164 za, protiv, suzdržani. Usvaja, usvojeno 25. Libe 25 za, protiv, suzdržani. Usvojeno. Idemo to provjeriti. Otvaram glasovanje. Zatvaram. 20, 20. Ne, 22, 20. Dakle, bila sam u pravu. Je, usvojeno je. Idemo nastaviti dalje. Idemo direktno na kompromis 5. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvojeno. Libe 27 za, protiv, suzdržani. Nije jasno, idemo to staviti na elektronsko glasovanje. Otvaram glasovanje Libe 27. Zatvaram. Odbijeno je. Amandman 13 i 28. Tko je za, protiv, suzdržani? Usvojena. Idemo direktno na Libe 29. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbijeno. Sto za, protiv, suzdržani, odbijeno. Dva identična amandmana, 166 i 167, tko je za, protiv, suzdržani, usvojeno. Libe 30 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Libe 31 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Dakle, možemo sad peći nudne izjave. Libe 1, tvoj za, protiv, suzdržani. Idemo to provjeriti. Libe 1, Zatvaram glasovanje. 21, 21. Dakle, odbijeno. Libe 2. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvojeno. Amandman 15. Za? Protiv? Suzdržani? Odbijeno. Amandman 16. Za? Protiv? Suzdržani? Odbijeno. Libe 3 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Amandman 17 za, protiv, suzdržani, odbijeno. Kompromis 6 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Amandman 26 za, protiv, suzdržani, odbijeno. Amandman 27 za, protiv, suzdržani, odbijeno. Amandman 33 za, protiv, suzdržani, odbijeno. Libe 5 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Amandman 39 za, protiv, suzdržani, odbijeno. Kompromis 7 za, protiv, suzdržani, odbijeno Usvojeno. Libe 7. Za, protiv, suzdržani. Odbijeno. Kompromis 8. Za, protiv, suzdržani. Usvojeno. Idemo direktno na amandman 48. Za, protiv, suzdržani. Usvojeno. Amandman 57. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvojeno. Libe 8. Za? Protiv? Suzdržani? Odbijeno. Libe 9. Za? Protiv? Suzdržani? Usvojeno. Ide dan 55, ja 56 se ne razmatra, za protiv suzdržani usvojeno, 55 za, protiv suzdržani odbijeno, 58 za, protiv suzdržani usvojeno, 3 za, protiv suzdržani usvojeno, 59 za, protiv suzdržani usvojeno usvojeno. Libe 10 za, protiv, suzdržani, usvojeno. I možemo sada preći na završno glasanje, na cijelo izvješće, otvaram glasovanje. Zatvaram. 40 za, 1 protiv, nema suzdržanih. Čestitam gospodinu Saliniju. i istovremeno idemo glasati o mandatu za pregovaranje. Potrebna je većina od 27. Otvaram glasovanje za mandat za pregovore. Otvaram glasovanje. Zatvaram. Imate najveću moguću većinu jer je jednoglasno smo to usvojili da ide na pregovore. Sad je pritisak na vama, gospodine Selini. 41. Svi se slažu, računamo na vas vezano uz pregovore i trijelog. Hvala vam lijepa. Nastavimo na izvješće Montero de Aguiar korištenje vozila unajmljenih bez vozača za cestovni prijevoz tereta. Gospodin Montero, jeste li ovdje? Je li sve u redu? Možemo započeti. Kompromis 1a za. Počnemo iz ponova. Kompromis 1a. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Nije jasno. Provjerimo elektronički. Glasanje je otvoreno. Kompromis 1a. Glasanje je zatvoreno. Usvojeno. Možemo odmah prijeći na kompromis 2a. Tko je za? 2a. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Čini mi se da je isti broj, provjerimo elektronički ako želite, dobro. Glasanje je otvoreno. Glasanje je zatvoreno. Dakle, 22 za usvojeno. Što je danas gospodinu Van Kampu? Nastavimo. Što je to danas doista? obitelj vam je ovdje, no nije obiteljski okup, glasamo. Kompromis 3a, tko je za? Protiv. Suzdržani. Nije jasno, provjerimo elektronički. 3a, glasanje je zatvoreno. 3a. Usvojeno Amandman 74, tko je za? 74, tko je za? Počnimo isponova. Dakle, koncentriramo se malo. Amandman 74, tko je za? Protiv, suzdržani. Provjerimo elektronički, nije jasno. 74. amandman glasanje je otvoreno. Zatvoreno je. Odbijeno. Kompromis 4a. Tko je za? Protiv. Suzdržani. Usvojeno. Amandman 72. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Nije jasno. Provjerimo elektronički. 72. amandman. Glasanje je zatvoreno. Odbijeno. Amandman 70. Tko je za? Protiv? Suzdržani?

nije skroz jasno, provjerimo to elektronički. Glasanje je zatvoreno. Odbijeno. 79. amandman za, protiv, suzdržani, odbijeno. Gospođo Anderson, uključen vam je mikrofon. Provjerimo dakle elektronički glasanje otvoreno 79. amandman. Glasanje je zatvoreno. Odbijeno. Amandman 80 za, protiv, suzdržani, Odbijeno. Glasat ćemo elektronički. Glasanje je otvoreno. Amandman 80. Glasanje je zatvoreno. 25 protiv. Nas Nastavljamo. Amandman 14. Tko je za? Pričekajmo trenutak. Zabunila sam se, kaže govornica, ispričavam se. Glasali smo o amandmanu 80. koji nije usvojen, ali smo preskočili 81. 81 za, protiv suzdržani, nije jasno. Elektronički glasamo o 81. amandmanu. Glasanje je zatvoreno. Odbijeno. Amandman 14 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Amandman 15 za, protiv, suzdržani, odbijeno. Amandman 28 za, protiv, suzdržani, odbijeno. Amandman 30 za, protiv, suzdržani, odbijeno. Amandman 32 za, pričekajmo trenutak, taj se ne razmatra. Glasamo o 34. amandmanu za, protiv, suzdržani, usvojeno. Glasat ćemo o cijelom izvješću Montero sada, glasanje je otvoreno. Glasanje je zatvoreno. Dvadeset četiri za, 15 protiv, gospođo Montero, vaše izvješće je usvojeno. Sada prelazimo na glasanje o mandatu za pregovore kako bismo započeli s trijalogom. Gospođo Montero, izvolite, imate riječ. Hvala vam lijepo, predsjednice. Možda bismo trenutak se mogli konsultirati s kolegama samo. Alors, sur le mandat... Dobro. što se mandata za pregovore tiče raspraviti to, pet minuta ćemo pauzirati prije glasanja. discutez, vous discutez dehors. Madame Ako želite raspravljati, molim vas učiniti to vani. Gospođo Montero, izvolite, imate riječ. Hvala vam, predsjednice. Mislim da sada možemo podnijeti mandat na glasanje. Izvolite. U redu. Dobro, onda ćemo glasovati o pregovaračkom mandatu, izvješću mm, gospođe Montero. Otvaram glasovanje. Le vote est clos. Zatvaram glasovanje. Nažalost ne može ići dalje. Nedostaje nam jedan glas. Završili smo. Prekasno. Nažalost, pravila su pravila. E, svi moraju biti na mjestu dok se glasuje sa svojom glasačkom karticom. Ako smo zatvorili glasovanje, zatvorili smo ga i ovaj pregovarački mandat nije usvojen. Nemojte, molim vas, pljeskati. Hvala. Završili smo ovo glasovanje. Zahvaljujem vam kolege i nastavljamo s radom.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 La séance est suspendue. Molim vas, prekinut ćemo s radom na 5 minuta. pa Hvala Mes chers Dragi kolege, nastavljamo s radom. Molim vas. Molim vas, sada nastavljamo. Gospodin Wim van de Kamp, molim vas. Imamo prijedlog direktive parlamenta i vijeća kojim se mijenja direktiva iz 2009. godine broj 33 vezano uz promicanje čistih i energetski učinkovitih vozila u cestovnom prijevozu. Riječ ima zastupnik Deli koji je izvjestitelj. Hvala lijepo. Bilo je vrlo očito da direktiva 29 kroz 33 je trebala biti izmijenjena. I doista mogu reći da je sjajno da je komisija ponudila ovaj prijedlog jer prema ex post procjeni koja je provedena 2015. jasno je da postoje ozbiljni nedostaci. Cilj ove izmjene bio je također važan jer jer je zamisao komisije bila da se potakne tržišno prihvaćanje čistih vozila vozila s niskim razinama emisije kroz javni sektor. Jer to bi moglo biti od koristi za razvoj infrastrukture i poticaj cjelokupnom tržištu. Pripremajući mišljenje, ukupno sam 26 amandmana pripremio. Što se tiče same suštine merituma ovih amandmana, mogu reći da sam pokušao još proširiti obuhvat ove kategorizacije vozila koja su obuhvaćena prijedlogom komisije. Tako da sam uključio i kategoriju vozila L, taksi, usluge koje su u javnim rukama, također dostava paketa kao i unajmljena vozila. Naime, uski obuhvat je bio jedan od osnovnih razloga za ograničenu primjenu ove direktive. Tako da bi ovaj amandman u tom smjeru trebao biti promjena na bolje. Što se tiče izuzeća, imali smo neka opravdana izuzeća u samom prijedlogu, ali to sam još malo proširio, jer je očito, očito postoje neka vozila iz javne nabave koja moraju biti izuzeta i tu su obična vozila koja su posebno oblikovana za posebne namjene, primjerice kanalizaciju, vodu, održavanje strujnih vodova, sigurnosna pitanja, hitne slučajeve tijekom poplave primjerice. Dakle, tu je bilo jasno da se ne mogu električna vozila koristiti. To su bila izuzeća koja smo dodali, a također u prijedlogu komisije postale su neke diskrepancije između prijedloga direktive za alternativna goriva i infrastrukturu koja je za njih potrebna, dakle između te direktive i DAFI. Što se tiče same definicije e, vozila sa niskom stopom emisija, ono što sam predložio je definicija koja bi bila u skladu sa kategorijom niskih i nultih stopa emisija unutar DAFija i raspoloživih goriva. Također, umjesto nacionalnih pragova i tabela koji su bili predloženi od strane komisije da sam unificirane jedinstvene minimalne ciljeve za cijelu Uniju kako bismo smanjili jaz između novih i starih država članica. Jer prag koji je različiti pragovi koji su postavljeni su se uvelike razlikovali. Laka gospodarska vozila, odnosno minimalna najavna nabava, za njih prema mom prijedlogu trebalo bi biti 25 5% do 2025. i trebala bi uključivati svu novu javnu nabavu, uključujući vozila niske i nulte stope emisije, dakle laka gospodarska vozila. Cilj za 2030. i dalje ostaje isti, 25%, no uključuje samo vozila nulte stope emisije, dakle bez ovih sa niskom emisijom. Također je bilo jasno da predlog komisije što se tiče metoda kalkulacije bio prilično složen, tako da kako bi se izbjegla nejasnoća predložio mm. sam barem do 25. da se sva vozila smatraju vozilama iste kategorije, uključujući nultu i nisku stopu emisije, a nakon mm. toga je tako strukturirano da će biti da će se to raditi samo o emisijama nulte stope koje će biti u prve kategorije što se tiče teških gospodarskih vozila. Tu je dobra zamisla komisije bila da postoji jasno razlikovanje između autobusa i kamiona zbog toga što za kamione zapravo ne postoji tržište, nemamo još kamiona s nultom stopom emisije, no s druge strane situacija sa autobusima je mnogo razvijenija i trebalo bi jasno razlikovati te dvije kategorije. Što se tiče kamiona, minimalni ciljevi za javnu nabavu do 25. trebali bi ostati na 10%, a to bi trebalo uključivati i nisku i nultu stopu emisije, no za 2030. trebalo bi to podići na 15%. Što se autobusa tiče, cilj bi trebao biti barem 25%, 25% do 2025. za novu javnu nabavu, a do 2030. 75% uključujući dakle nultu stopu i nisku stopu emisije u autobusa. I dvije e, napomene što se tiče uvodnih odredbi, jasno je da je direktiva još uvijek da se temelji na načelu računanja emisija CO2 i NOx emisija na uspuhu, ali mislim da je vrijeme da prijeđemo na druge pristupe i da razmotrimo mogućnost korištenja drugih elemenata, ali za sada je to samo spomenuto u odnim odredbama kako bi komisiji dali neke zamisli u kojem smjeru bismo željeli ići i kakve bi prijedloge od njih voljeli vidjeti. Druga stvar je da komisija države članice i javna tijela sviju razina <clears throat> jer ova se direktiva pretežno na njih usredotočuje, bi trebali proširiti sisteme poticaja i to ne samo financijske, već i nefinancijske. Dakle, to je druga stvar u na odredbi. I za kraj nadam se da kroz ove amandmane možemo tehnološki neutralne prijedloge dobiti jer osim struje možemo doći do nulte stope emisije na druge načine, druga goriva koristiti vodik, sintetička goriva, goriva koja nisu fosilnog porijekla, primjerice biodizel, HVO100 i tu je cijeli niz mogućnosti. A istraživanja se financiraju europskim novcem. Tako da ne bih volio da ste taj novac potroši bez vrhe. Rado bih se slušao dakle sad stajališta kolega i naravno sve njihove amandmane. Hvala. Hvala gospodine Deli. Sada odmah otvaram raspravu i riječ ima gospođa Anderson. Hvala i zahvaljujem izvjestitelji na sveobuhvatnim objašnjenju ovog izvješća. Pozdravljamo prijedlog komisije, mislimo da je vrlo važna mjera kojom se bavi, radujemo se suradnji sa izvjestiteljima i izvjestiteljima u sjeni, Što se javne nabave kao alata za promjenu tiče, to je vrlo važno, ne obuhvaća jasno cijeli privatni sektor, ali postoji dosta dokaza diljem svijeta toga kako može vrlo važan učinak stvoriti za razvoj čistih vozila. A od proizvođača čujemo da često se susreću sa problemom jer nemaju dovoljno razvijena vozila na vrijeme. A ono što komisija i izvjestitelj predlažu, slažem se da bi obuhvat direktive trebao biti proširen, da bi trebao biti što je širi moguće i proporcionalan. Načelno govoreći mislim da uključivanje taksija kao kategorije je vrlo dobra stvar. Moramo biti oprezni što se izuzetaka tiče, ne radi se samo o tim pozitivnim proširenjima, već i moramo vidjeti da pravno takve zveća ne uzrokuje neke neželjene posljedice. Postoje neka pisanja vezano i gradilišnih zona u gradama i gradovima i emisija ondje. To je problem u mom gradu i mislim da pa, pažljivo moramo razmotriti pitanje građevinske opreme. Što se tiče definicija, e, slažem se sa time da bi trebalo pojednostaviti no, ne mislim, barem trenutno, da se slažemo sa zamisli da se stvari pojednostavaju i usklade sa alternativnim tehnologijama goriva. Dijelom zbog toga što bi to moglo rezultirati time da prebrzo zastari regulativa, ali tehnološki neutralan pristup jest važan i mislim da pitanje naših ciljeva, da tu moramo biti što je ambiciozni moguće, a to uključuje razmatranje nekih nacionalnih posebnosti i diferenciranja naših ciljeva kako bismo maksimalno moguće napredovali diljem Europske unije. Također mislim da moramo revizijske klauzule osnažiti kako bi bile kako se ne bi odgađale revizije previše, znamo da je to i onako problem s komisijom, sve kasni. A ukoliko parlament snažno stajalište zauzme to, često pripomogne. Dakle, imamo neke stvari s kojima se možda ne slažemo, ali zajednički vjerujem da ćemo dobro izvješće sastaviti. Zastupnik Dalton. Izvolite, imate riječ. Good morning, Chair, thank you very much for the floor. Um, Hvala lijepo. I mi pozdravljamo reviziju direktive o čistim vozilima, radi se o važnom zakonodavstvu, no kao što je izvjestitelj rekao i ima tu određenih grešaka i javna tijela su slabo preuzela ono što se nudi. ovako možemo postići na bolji način ciljeve početnog zakonodavstva, ali u početnom predlogu nedostaju uh, definicije i javna nabava. Kada se spominje, tu se ne računa napredak u tehnologiji. E, mnoge tih slabosti izvjestitelj je riješio i širi obuhvat i definira vozilo u skladu sa odredbama direktive DAFI i tu bih sada izrazio podršku svoju i svog kluba na za njegov dosadašnji rad. No moramo još raditi na tome da bi ovi prijedlozi bili učinkoviti, proporcionalni i moramo biti oprezni s nekim od meta. Prijedlog mora razmotriti mogući razvoj tržišta e, nulte stope emisije gdje su trenutno troškovi vrlo visoki i još je tu mnogo prostora za tehnološka poboljšanja i prilagođavanje e, buduće javne nabave treba biti sklađena sa tržišnom stvarnosti. Daću vam jedan pridjer, e, novi londonski taksi taksisti u London, dakle sada mogu kupovati samo električne taksije, vrlo su dobri, gradi se u mojoj izbornoj jedinici, vrlo su dobri, ali su i vrlo skupi. I teško je mnogim taksistima u Londonu priuštiti si tako nešto. Tako da mnogi neće nove taksije kupiti, već će voziti dalje stare i to je kontraproduktivno. Moramo naći način da se pobrinemo, da damo potica ljudima da nova vozila ali isto tako i autobusne flote e, u gradovima također vjerojatno postoje proračunski problemi slične naravi, dakle moramo tu odraditi stvari kako treba. Definicije u paketu za čistu mobilnost treba biti u skladu s direktivom DAFI, usklađene, a načelo tehnološke neustralnosti trebamo prihvatiti. Električna vozila imaju ključnu ulogu u tranziciji ka čistom transportu, ali svi smo uzbuđeni oko toga, ali postoje tu i drugi oblici goriva, primjerice biogoriva druge generacije i to treba imati u vidu. Dizelski gori, benzinski motori također postaju sve čišći i u budućnosti će to se nastaviti tako da ih ne trebamo u potpunosti odbaciti kada se bavimo čistim i energetski učinkovitim transportom. No načelno naglasio bih podršku nacrtu mišljenja gospodina Dalje i radujem se daljnjoj suradnji izvjestiteljima sa izvjestiteljima u Sjeni na nekim što, kompromisnim amandmanima koji vjerujem da će biti na kraju krajeva vrlo dobri. Hvala, sada riječ gospodin Telička. Hvala, dobro jutro svima. Za početak bih rekao da je cjelokupni pristup izvjestitelja nešto s čime sam prilično zadovoljan, iako naravno ćemo se baviti još nekim tu detaljima. Prvi komentar je upućen komisiji, slažem se sa e, revizijom direktive iz 2009. A ono što bi bilo dobro u našoj reakciji bi bilo da možda komisija naglasi elemente gdje smatra da su postojala ta uska grla, odnosno zbog čega nije sve dalo rezultata. Mislim da imamo ideju, ali možda bi nam oni mogli dati svoj stav. Drugo ključno pitanje, tehnološka neutralnost. Često govorimo o nultim stopama emisija i to povezujemo sa električnim vozilima. Oni nisu vozila sa nultom stopom emisija, tako nešto zapravo ne postoji trenutno. I ako pogledamo cjelokupno ozreći Europskoj uniji i možda i u komisiji, čini se se pretjerano naglašavaju električna vozila. To je moj osjećaj, možda nisam u pravu, ali mislim da se pretjerano naglašava a to znači da se usredotočimo prvenstveno, i to je uloga naravno svrha ove revizije, ali mislim da bismo se trebali usredotočiti na to da što je prije moguće isporučimo rezultate, ali da tu onda radimo sa ovom velikom većinom vozila koja već jest na tržištu. I kakav god cilj bio za električna vozila ili nultu stopu emisija, nećemo se dakle baviti sa prosječnom dobi vozila koja su na tržištu. I to je još jedan razlog iz kojeg mislim da je tehnološka neutralnost važna. Kao što je gospodin Deli rekao, spomeno je vodik, sintetička goriva. Jer to je nešto sa čime možemo raditi i u odnosu na ono što danas već imamo na tržištu. I za mene je to najvažnije i tu bih se ja pozabavio elementima koja se tiču metodologije koju komisija koristi. To je drugi komentar, a što se tiče ciljeva pojedinih zemalja, jasno mi pristup izvjestitelja, možda nam komisija može pripomoći ne smete me ako pričate, ali malo me ipak ometa. Dakle, kriterij koji komisija koristila za ciljeve pojedinih zemalja, tu je BDP kao dominantan, ali da li se tu uzima u obzir različita situacija u pojedinim državama članicama i zanima me da li je to zapravo ključni kriterij ili ne. To bih volio čuti što komisija misli jer vidim da je ta argument kao izvjestitelj spomenuo što se tiče rješavanja tih, ukidanja tih ciljeva po pojedinim zemljama. Dakle, volio bih čuti nešto o tome. Nacrt spominje poticaje. Zanima me, mm, time ću se također pozabaviti, ne bismo li mogli neki indikativan popis sastaviti predloženih mogućih poticaja, neki aneks u smislu preporuke, no ako bi to prošlo kroz zakonodavni proces, već bi pokazalo da bi više manje takvi poticaji trebali biti u redu. Kategorija vozila, koje je gospodin Deli spomenuo, rekao bih da se slažem sa načelnim pristupom, da ih trebamo proširiti, ali pitanje izuzetaka, derogacija je nešto sa čime trebamo biti oprezni. I za kraj, nešto s čim se ne možemo u ovoj reviziji skroz detaljno pozabaviti, no kakav god bio rezultat, e, usko grlo će u krajnjoj liniji biti infrastruktura i tu moramo imati na umu i vozila i infrastrukturu, što će biti još jedan na stvar na koju ću se ja usredotočiti i vidjet ću koliko mogu ući u detalje, no kao što su već kolege i drugi rekle, mislim da ćemo ovdje moći sastaviti vrlo dobar dokument. Hvala. Merci. Hvala. Hvala vam gospodine Telička. Ja sam se također zapisala jer gospodin Delinda nije ovdje. Hvala vam gospodine Deli na ovome izvješću. Trenutno smo na jednoj civilizacijskoj prekretnici, posebno kada je riječ o automobilskoj industriji. Automobili se više ne mogu proizvoditi kao nekada. Tako da i ovo izvješće daje jednu viziju budućnosti. Pritom imamo jedan cilj jer e, nemamo drugog izbora, a to je da se obustavi uporaba fosilnih goriva. To je vrlo konkretan cilj. S obzirom da smo mi u ovome odboru shvatili e, da trebamo prestati koristiti fosilna goriva, to znači da trebamo i anticipirati. Međutim, neki ne anticipiraju dovoljno, neki spominju biodizel i biogoriva. Međutim, u tom biodizelu biološko je samo naziv i u tome je upravo problem. Zašto? Zato što ako uzmemo primjer biodizela, osnova je zapravo palmino ulje. A ovaj parlament je po prvi puta odlučio da se od 2020. godine obustavi, odnosno zabrani e, korištenje palmenog ulja, tako da ne možemo biti nedosljedni. E, podsjećam da je palmeno ulje tri puta štetnije za okoliš i da se tako uništavaju hektari hektari tropskih šuma. Tako da ne mislim da sada možemo ići unazad u odnosu na odluke koje smo već donijeli. Zatim svi kažu da učinkovita vozila podrazumijevaju da se stavi snažniji naglasak na električna vozila. Mi smo imali izvješće o električnim vozilima u ovome odboru i vidjeli smo da to baš nije jako ekološki električno vozilo ne može biti jedino rješenje za izlazak iz svih problema s kojima se suočavamo, dakle za rješavanje problema onečišćenja. Tako da moramo e, predvidjeti novi energetski miks. E, tu se govori o vodiku, plinu i tako dalje. To su također ideje koje su važne za budućnost. Zatim e, Buduće ekonomski, odnosno energetski učinkovito vozilo morat će biti moguće reciklirati, a niti jedan segment cirkularne ekonomije se ne koristi za tako što. Dakle, to bi bila prva stvar. Osim toga, energetski učinkovito vozilo morat će biti vozilo koje će dijeliti više vozača, dakle morat ćemo razmotriti i način uporabe vozila. I na kraju imamo 13 e, milijuna zaposlenih u Europi. Dakle, e, bez obzira na to kako će izgledati vozilo budućnosti, bilo da bude električno ili ne, morat ćemo obučiti e, sve zaposlene jer će novo vozilo isto tako imati i koristiti novu tehnologiju, a to znači da će biti potrebna određena znanja koja ljudi trenutno nemaju. I još jedna treća stvar koja mi se čini najvažnijom je zapravo pitanje i što učiniti sa vozilima koja ne poštuju normu Euro 6. Vidjeli smo to kod afere Dieselgate. Velik broj automobila na europskim cestama su pravi koševi za otpad i, po, i zapravo prekoračuju norme i to ne dva ili tri puta nego 40 puta. Što učiniti sa tih milijun vozila na cestama? I osobno smatram da kada već govorimo o energetski učinkovitim vozilima da moramo pronaći rješenje i za ta vozila koja su već na cestama e, kako se ne bi dogodilo da se ta vozila nađu negdje u drugom dijelu svijeta, negdje u Africi, kao što sam znala pročitati u medijima, ono što treba potaknuti jest recikliranje tih vozila tako da se postojeća vozila mogu sutra preobraziti u električna vozila i dakle to je jedna mogućnost. Evo gospodine Deli, e, hvala vam lijepo. E, vaše smjernice mi se čine vrlo zanimljivima. Mislim da ćemo to morati analizirati, ali isto tako ne smijemo zaboraviti i neke stvarne teme E, i njima se trebamo pozabaviti. E, sada riječ ima gospođa Depre u ime Europske komisije. Izvolite. E, hvala vam lijepo. Ja bih na samom početku htjela pozdraviti vaš rad ovdje u parlamentu. Mi smo pratili rad i u drugim odborima i vidimo da je parlament aktivan što se tiče ovoga prijedloga, što je vrlo dobro. Tako možemo dobiti i jasne vremenske rokove za prvo čitanje. Mi ćemo da kako nastaviti suradnju s vama i radit ćemo, e, nadovezat ćemo se na dosadašnju suradnju. Što se tiče ovoga mišljenja gospodina Delija, Htjela bih istaknuti nekoliko stvari. Što se tiče ciljeva, vidimo da ima mnogo toga zajedničkoga. Isto tako se prihvaća proširenje trenutnog područja primjena primjene direktive. Vidimo da e, želite otići i korak dalje od onoga što je predložila komisija. O tome razgovaraju vaše kolege iz, odboru, iz odbora za zaštitu okoliša, a isto tako i kolege u radnoj skupini vijeća. Također vidim da postoji potpora da se pronađe definicija za čista vozila te načelo minimalnog cilja u području javne nabave. Što se tiče definicije, bez obzira na neke razlike, ovisno o klubovima i izvjestiteljima o sjeni, možemo vidjeti da se s jedne strane traži proširenje područja primjene u odnosu na naš prijedlog, a s druge strane se iskazuju i određeni razlozi za zabrinutost. Ovdje bih htjela samo napomenuti sljedeće. Ovo je prijedlog koji je e, neutralan iz perspektive tehnologije. Dakle, mi želimo koristiti javnu nabavu da bismo mogli promicati još veću održivost. Također, raspravljamo o tome i u vijeću. E, razmatra se da li bi bilo bolje da se vratimo na definiciju direktive o alternativnoj infrastrukturi. Međutim, ukoliko se samo proširi ova direktiva AFIT bez dodatnih mjera, mogli bismo se naći u situaciji da zapravo smanjimo svoju razinu ambicija, tako da se u vijeću raspravlja i o tome možemo li imati e, mjere promidžbe za vozila s nultom stopom emisija. Dakle, ne govorimo o električnim vozilima, nego o vozilima s nultom stopom emisija. Rečeno je da smo mnogo toga uložili u istraživanje da bismo dobili održivije tehnologije i vjerujte mi da mi željno iščekujemo početak korištenja vodika. Mi smo uložili milijune eura u taj segment, tako da je sada trenutak da se prijeđe sa istraživanja na konkretne korake. Zatim, što se tiče ciljeva u državama članicama, htjela bih se nadovezati na ono što je rekla gospođa Anderson. Istina je da trebamo biti ambiciozni kada je riječ o našim ciljevima, no istovremeno moramo e, prepoznati i razlike među državama članicama i da odgovorim gospodinu Telički na pitanje kako smo došli do ovog izračuna. Mi smo krenuli od prosjeka Europske unije i onda smo to prilagodili Prilagodili smo ciljeve Europske unije e, sukladno BDP-u i broju stanovnika. Zašto broju stanovnika? Zato što se na taj način isto tako mogu uzeti u obzir i problemi vezani uz emisije i kvalitetu zraka, posebno u gradovima. Zatim, dakle, isključivanje. Tu smo imali po što drugačiji pristup. Neki kažu da Neki kažu da bi trebalo uzeti u obzir izuzetke i o tome se razgovara u vijeću. E, dakle, nije nam cilj da smanjimo razinu ambicija, nego da odredbe budu jasnije, tako da bude jasno što e, pod određeni članci podrazumijevaju. Mislim da sam tu još nešto zaboravila. Gospodin Telička je pitao kako to da ova direktiva nije dala rezultate. Pa prije svega bih rekla da javne vlasti na lokalnoj razini nisu razmatrale mogućnost korištenja postupaka javne nabave u smislu dakle održivih javnih vozila, ali Postoji još jedna činjenica. S obzirom da nije bilo zajedničkog pristupa, nismo mogli dati jasan tržišni signal tržišni signal industriji. Nisu se mogli definirati ni zahtjevi za industriju, tako da se ništa nije promijenilo. To bi možda bio glavni problem. I da se vratim još e, na ekonomiju dijeljenja, ono što je spomenula gospođa Deli, mislim da je ovo, ova problematika šira od područja primjena ove direktive, jer ovdje govorimo o postupcima javne nabave za vozila e, na lokalnoj razini imam dojam da ovo što ste vi spomenuli ima više veze s time na koji način prijeći sa osobnih vozila na e, zapravo je na zajedničko korištenje vozila. Mislim da to ipak e, da to ima veze sa inicijativom Europe on the Move. Ali vidjet ćemo. Mislim da sam time odgovorila na većinu komentara kolega. Hvala. Hvala i vama na zapažanjima. Prije nego što dam riječ gospodinu Deliju, gospodine Telička, želim vam se ispričati, ja sam vas slušala. kada ste se vezano uz e, vaše pitanje o kriterijima, e, htjela bih to pitanje uputiti gospodinu Rikeu. Ja, to nisam vidjela u izvješću, a čini mi se da je vrlo relevantno. Dakle, da e, činjenica da je kriterij BDP-a jedini pokazatelj koji se koristi. Dakle, ispričavam se, ali slušala sam vas. Izvolite, gospodine Deli. Hvala vam. Bilo mi je vrlo zanimljivo čuti vaše komentare i zapravo me to ohrabrilo da ćemo uspjeti doći do zajedničkog rješenja. Iskreno rečeno, ja sam i tekako svjestan činjenice da ova direktiva ima ograničeno područje primjene kao što je predstavnica komisije s pravom rekla Dakle, riječ je o javnoj nabavi od strane javnih vlasti i to se odnosi samo na nove postupke javne nabave, dakle nakon stupanja na snagu ove direktive. Tako da ja sam tu prilično realan i svjestan sam toga da ćemo teško postići čuda samo korištenjem ove direktive. Da kako mi bismo mogli svašta zamišljati, mogli bismo svašta ugraditi u ovu direktivu, ali možda bismo zapravo trebali e, te ideje ugraditi u neku drugu direktivu. Ja e, cijenim činjenicu što je nekolicina vas jasno spomenula poveznicu sa direktivom AFIT. Moja je početna ideja bila Ako imamo popis prihvatljivih goriva na nekoliko različitih mjesta, da će to otežati e, njihovo ažuriranje, tako da se slažem da je ključno da se ažurira popis. Međutim, ako ih imamo na različitim mjestima u pojedinim direktivama i ako se međusobno razlikuju, Mislim da to nije baš pozitivno za industriju, budući da se mogu pogubiti u svim tim popisima. I isto tako mislim da e, nije da nije realno da ćemo moći ažurirati sve te direktive istodobno. Tako da što se tiče korištenja popisa prihvatljivih govora u sklopu DAFIA, E, htio bih reći da mislim da je to u redu i također mi, mislim da slažem se sa vašim komentarom o tehnološkoj neutralnosti. Vidim da je to ključno za sve vas. Poznata mi je argumentacija komisije, ali moram priznati da me vaši argumenti nisu uvjerili kada je riječ o tome da je ovaj prijedlog doista tehnološki neutralan. Iz tog razloga sam ja e, se odlučio za neke manje izmjene. Hvala vam lijepo i ja ću e, rado zaprimiti vaše komentare i amandmane. Hvala, e, podsjećam da je rok za podnošenje amandmana 7 srpnja do 14 sati. Hvala. Ako nema više nikakvih pitanja, onda nastavljamo sa radom u ponedjeljak 4. lipnja u 16 sati kada ćemo imati glasovanje. Hvala još jedan put i zaključujem današnji sastanak.